allora riprendiamo cari colleghi passiamo alle dichiarazioni di voto Relazione... sada prelazimo na obrazlaganje glasanja Inesa je obrazloženje dakle o razrješnici Inesa Jalas Center, a sada riječ ima Irži Pospišo. Hvala, predsjedniče. Ja sam podržao ovo izvješće za e, Europsku komisiju. Ja sam češki zastupnik i jako mi je žao što je tako veliki dio ovog izvješća e, posvećeno gospodinu Barbešu, našem premijeru. Zato što je on bio vlasnik velikih poduzeća Sada formalno oni više nisu, to više nisu njegova poduzeća, no radi se o zloporabi europskog novca. To je e, još uvijek e, u toku. Morat ćemo pričekati i vidjeti u kojoj je mjeri e, je gospodin Babiš svojim postupanjem vjerojatno povrijedio europsko pravo, ali za to ćemo morati pričekati. Gospodin Anan, jednu minutu. Hvala, gospodine e, potpredsjedniče. Uvijek se zapravo radi o novcu, zar ne? Europska unija postala je jako dobar mehanizam da oduzima e, bogatstvo e, građanima i onda dijele osobama koje su sretni da budu izravno i neizravno dio sustava svak, to nije jedinstveno. Svaki sustav vlade ima jedan takav aspekt, ali što nije e, jedinstveno? E, zapravo e, mi tu maksimaliziramo neučinkovito zato što je ova vlada toliko udaljena. E, temeljna uloga zakonodavstva je da e, pozove na odgovornost izvršnu vlast, ali to nije tu tako. Ovdje se uvijek parlament solidarizira sa komisijom protiv poreznih e, obveznika, sve zbog veće integracije, to je bio problem od samog početka. Izvješće KON o sud Europske unije. Zastupnik Messerschmidt na jednu minutu. Nije u vječnici. Dobro, prelazimo na e, sljedeće izvješće. Radi se o izvješću Sarvama i dalje razrešnica 2017. godinu. Zastupnik Majer na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. 500 tisuća dolara vrijedan e, e, e, zakon zato račun zato što se nije moglo izići iz jednog ugovora najmu kakav strašan gubitak novca a kakav strašan gubitak mogućnosti za istraživanje ujedinjene kraljevine kroz protokole dvije dva to je bilo ne može se reći koliko vrijedno to je dakle agencija koja može proizvoditi lijekove u svakoj zemlji Europske unije osim u Ujedinjenoj kraljevini sada je poduzeće u mojoj izbornoj jedinici već e, osnovalo poduzeće koje će omogućiti da se ipak prodaju ti lijekovi ali uz veće e, troškove imat ćemo manje novca za, našu, e, za naš nacionalni zdravstveni sustav upravo suprotno do onoga se događa dakle u tom području od onoga što su ljudi mislili da za to glasuju. Sada zastupnik Messerschmidt ponovno o, izvješću izvješću Sarvama. Budući da ga nema u vječnici, prelazimo na sljedeće izvješće Panceri Preda Engel Gerens. Zastupnik Tanok na dvije minute u ime kluba. Da, želim zahvaliti su izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni na produktivnom načinu e, kako smo radili zajedno da dođemo do kompromisnog teksta o ovom sveobuhvatnom izazovnom predmetu. E, imamo jako dobar instrument i vjerujemo da će Europska unija moći djelovati učinkovitije, e, više kohezijski u tim područjima. Trenutačno se destabilizira jug, Rusija želi podrivati zemlje u istočnom partnerstvu. E, susjedstvo nikad nije bilo toliko važno kao što je danas za Europsku uniju. Ja osobno pozdravljam ovaj potpuno konsolidiran instrument. Znam da postoje određene nezadovoljstvo u ovom domu, uključujući moj klub. Te će se rasprave sada morati nastaviti i za sljedećeg mandata ovog parlamenta. Ja ipak e, e, ne vjerujem da će e, se ova konsolidacija značiti da će se sredstva davati jednom dijelu radne snage, a ne drugom. Imat ćemo eksplicitnije alate vanjske politike kako bi se ispunila mjerila OECD-a to treba uliti povjerenje svima nama. Isto tako pozdravljam i razvoj događaja u pogledu EFSD-a, e e, ambiciozni EFSD+. Ti prijedlozi e, će dovesti do izmjene sadašnjeg odnosa između Komisije Europske investicijske banke. Moći će se primijeniti amandman 52 i na posljedku Žao mi je što neću biti ovdje e, da budem dio e, vas u sljedećem mandatu ovog parlamenta, parlamenta i žao mi je što jedinjena kraljevina neće moći sudjelovati e, u nečemu gdje vidimo kako je glas Europe i naše gospodarstvo sve veće kad radimo zajedno. Hvala izvješće Salafraka Fleckenstein. Riječ ima zastupnik Danžan. Izvolite na jednu minutu. Hvala. Europska unija posvećuje dio svog vanjskog proračuna stabilizaciji i razvoju susjednih zemalja i naročito Zapadnog Balkana je e, legitimno. Međutim, francusko izaslanstvo suzdržalo svom izvješću kako bi izrazilo rezerve o dvije stvari vezano za prijedlog IPA 3. S jedne strane sredstva za Tursku. Turska je regionalna sila koja nije iz Europe. Nam se čini da nije u redu zato što postoje financijski sporazumi koji su specifični već u tom smislu. S druge strane, e, ime predpristupne sredstva je nešto što dovodi do zabune jer se radi o postupku koji nije mehanički i financijski jer neke e, zemlje koje imaju predpristupna sredstva nisu uopće države kandidatkinje. Bilo bi bolje da se ta e, instrument drugačije nazove i da ga jasno lučimo od procesa pristupanja EU. uniji. Hvala lijepa, ovo je bilo posljedna intervencija, do 15 sati prekidamo raspravu.